funkciju koja nije e, e, spojiva sa njenom e, mjestom u Europskom parlamentu. Ja im želim sreću i obavještavam da će u skladu s člankom 4 stavak 1 uredbe parlament konstatirati da su ta mjesta upražnjena. Gospođa Katrin Zaks je izabrana u neka tijela. Gospod, u skladu sa ona će zauzeti tu funkciju uskoro i mi je pozdravljamo. Svaki član sa svak, punim pravom može e, sudjelovati na svim